Honorable members of the European Parliament, dear colleagues. Hvala, gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici. Drago mi je što sam kandidatkinja za povjerenicu za regionalnu politiku i ovdje danas tražim vašu potporu. Znam kako je važnu ulogu ovaj odbor odigrao u procesu pregovora za zakonodavni okvir i želim zahvaliti svima vama i svim izvjestiteljima na vašem eh, zaista zajedničkom doprinosu. Nakon intenzivnih pregovora sada imamo zakonodavni paket za kohezijsku politiku. Također znam e, da ovaj odbor uključuje i nove članove koji imaju ogromno iskustvo s terena i sigurna sam da će ti novi članovi odbora dati svoj doprinos našem radu u nadolazećim godinama. Također želim zahvaliti povjereniku Hanu koji je usko surađivao s ovim odborom na reformi politike. Kao što svi znamo, regionalna politika je praktični izraz solidarnosti europskog modela socijalnog tržišta i to je jedinstveni model europskih integracija i danas kada nastojimo izaći iz krize regionalna politika je ključna za europski proračun i za podržavanje ulaganja u realno gospodarstvo. Također, ovo je mogućnost da jasno pokažemo da koristi integracija trebaju uživati i istok i zapad i e, jug i sjever kako bismo nastojali ostvariti konkurentno gospodarstvo za sve državljane. Zato će regionalna politika dati ogroman doprinos paketu predsjednika Junckera za rast i razvoj, zatim za ulaganja u stvarno gospodarstvo, zahvaljujući svojoj sposobnosti da iskoristi privatne resurse i također zahvaljujući uključenju i e, lokalnih partnera, e, vlasti i civilnih organizacija. Ova politika će biti središnja za e, podizanje ciljeva komisije u područjima poput poduzetništva, digitalnog jedinstvenog tržišta, Europske energetske unije, zatim po pitanju ciljeva klimatskih promjena, transeuropskih mreža i socijalne inkluzije. No to će postići na način koji je prilagođen okolnostima na regionalnoj i lokalnoj razini Dakle, bilo da se radilo o nekim od naših glavnih e, gradova ili od najperifernijih regija. Također, trebam naglasiti važnost regionalne politike i njezinu sposobnost da angažira regionalne i e, lokalne subjekte i u Europi moram podsjetiti da imamo više od 270 regija i više od 500 državljana. Ova politika ne traži posebne instrumente za potporu iz proračuna nije nešto što se oslanja na dobrotvornom prijenosu sredstava od bogatih ka siromašnima. Ja sam uvjerena ako budemo ulagali u regije, u stvarno gospodarstvo i u ljude, pomažući im da ostvare potpuni gospodarski potencijal, time ćemo jačati europsko gospodarstvo, a ovo je Unija upravo gdje je cjelina veća od zbroja pojedinačnih dijelova. Evo, dozvolite mi da iznesem svoje prioritete koje sam izvojala kao kandidatkinja za povjerenicu. Moj prvi prioritet danas je da u najvećoj mogućoj mjeri iskoristimo regionalni potencijal u ostvarenju rasta i zapošljavanja. To su ciljevi kojima je komisija pridonijela doista mnogo i to utvrđuje politiku ulaganja kao jednu od stupova gospodarskog upravljanja. Također, ova politika želi postići rezultate jer je ključna za izlaz iz krize Europske unije. Zbog toga moramo ispregovarati visoko kvalitetne operativne programe za sljedećih sedam godina i trebamo pretočiti dobre namjere iz sporazuma o partnerstvu u operativnu stvarnost koja će postići kvalitativni skok za korist svih građana, njihove kvalitete života, nezaposlenih ljudi i onih teritorija u Uniji koji e, su u opasnosti od raspadanja. Dozvolite mi da jasno kažem da smatram e, da kvalitativno programiranje ne smijemo ugroziti. Kako bismo se suočili sa ovim ciljevima, ja ću se pobrinuti da svi elementi koji su sadržani u novom zakonodavnom okviru budu doista i provedeni. Dakle, stavit ćemo snažni naglasak na uspješnost, što će osigurati također da nove odredbe o uvjetovanosti kad se tiče isplate fondova budu ispoštovane i to u skladu sa postizanjem europskih prioriteta i u skladu sa okvirom za gospodarsko eh, upravljanje i sa snažnim naglaskom na eh, teritorije. Drugim riječima, tamo gdje nema dovoljno javnih sredstava, jednadžba je jednostavna. Bolji programi znače više rasta i više radnih mjesta. Naglasit ću da to namjeravamo ostvariti u stvarnoj i uskoj suradnji sa kolegama koji su nadležni za sektorske politike, resorne politike u e, komisiji, u sektoru za energiju i također zahvaljujući međuresornom djelovanju. Također e, želim vam zahvaliti na vašoj potpori u prenošenju poruke zemljama članicama da novo programsko razdoblje 2014-2020 ne može biti bez as Pred nama je jedinstvena prilika i trebamo iskoristiti što više možemo svaki euro u proračunu. Doista čvrsto vjerujem da svi mi imamo ista prava i iste obveze. Kada je riječ o obvezama, smatram da su glavni korisnici ovih politika obvezni svim poreznim obveznicima u EU iskoristiti što bolje sredstva koja primaju zahvaljujući ovom zalaganju za solidarnost. To je doista velika prilika i zahvaljujući tome moramo pokazati naše zalaganje za Europu i za građane time što ćemo ostvariti konkretne rezultate. Kao što sam rekla prije, zajedno smo jači. Kada je riječ o regulativi, pozdravljam priliku što se nalazimo ovdje u regionalnom odboru, jer će ćemo sljedeće godine razmatrati izvješće o ishodu e, ovogodišnjih pregovora. Drugo, institucionalni kapaciteti i dobro upravljanje su u korijenu svakog uspjeha u postizanju razvoja. Ja sam uvjerena da je to važnije od novca i da je to preduvjet za uspjeh naše politike. Trebamo izgraditi visoko kvalitetnu javnu upravu, javne uprave, naročito u manje razvijenim zemljama članicama. To će biti moj stalni prioritet, ubrzati provedbu sadašnjeg procesa, izgraditi dovoljnu potporu za institucionalne kapacitete novim programima i također podržavati zemlje članice u tom procesu u sljedećem razdoblju. Učinkovita gospodarska strategija također zahtjeva snažna javno-privatna partnerstva uz zajedničku viziju i dogovorene ciljeve. Na kraju trebaju nam visoko kvalitetna partnerstva koja će igrati svoju ulogu i u svjetlu programa. U Europi možemo mnogo naučiti od dobrih praksi koje razvijaju regije i gradovi, lokalne vlasti i nevladine organizacije. Ja namjeravam u potpunosti iskoristiti sve prilike koje nam nude pilot projekti kako bismo promicali i eksperimentiranje i stjecanje novih iskustava. Mm, Brine me činjenica što ne koristimo uvijek mogućnost da pojednostavnimo stvari korisnicima ovih politika. Moramo učiniti više kako bismo osušnili one mala i srednja poduzeća koja imaju nedoumice u u svezi s ovom politikom zato jer smatraju da su neki postupci previše dugotrajni ili previše birokratizirani. U tom smislu ovaj novi regulatorni okvir daje velike mogućnosti pružanja potpore korisnicama i ja ću usko surađivati sa zemljama članicama kako bih osigurala da se to iskoristi i istraži. Politika sinergije e, prima trećinu sredstava iz europskih proračuna i ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da se na odgovarajući način upravlja tim sredstvima u skladu sa financijskim uredbama i sa načelima zdravog financijskog upravljanja. Ja ću pokazati nultu toleranciju prema prijevarama, no istovremeno želim da se stavi naglasak na uspješnosti politike i na rezultatima iste. Usko ću surađivati s ovom odborom kako bismo razmotrili ova pitanja i rezultate politike i kako bismo iste bolje priopćili građanima, zato jer smatram da mi nismo uvijek uspjevali priopćiti građanima što uspijevamo učiniti. Također rasprava o ovoj novoj politici će se uklopiti u novi proračunski okvir za razdoblje iza 2020. Sada bih eh, htjela se uključiti u širu raspravu o tome i također eh, uključiti od samoga početka Europski parlament kao što je predsjednik Juncker izjavio u smjernicama za buduću komisiju Revizija višegodišnjeg financijskog okvira treba se iskoristiti kako bi se proračun preusmjerio prema rastu zapošljavanju i konkurentnosti. U tom smislu želim vas uvjeriti da Želimo ostvariti otvoren i konkretan politički dijalog o svim pitanjima koje su u mom resoru u skladu sa načelima dobrog upravljanja. Smatram da je odnos između Europske komisije i Europski parlament, Europskog parlamenta nešto što se treba temeljiti na povjerenju, uvažavanju i na zajedničkim ciljevima rada u korist građana. Zbog toga želimo surađivati s vama kako bismo uspješno ostvarili naše zajedničke europske ciljeve. Hvala vam lijepa i sada sam spremna za našu razmjenu pitanja i odgovora u nastojanjima, naravno zajedničkima, da ostvarimo ovu politiku. Hvala vam.